collègues, je vous propose de recommencer nos travaux. Dragi kolege, predlažem da nastavimo sada s radom. Jutro smo dobro radili i budemo li nastavili s ovim ritmom, da za danas ćemo moći završiti ranije. Svejedno ćemo trebati nastaviti raditi sutra ujutro kada ćemo se baviti plaćanjima, sredstvima i pitanjem fleksibilnosti. Ali možete već sada e, znati da ćemo završiti s radom sutra e, krajem jutra. A jutros budemo li dobro radili, negdje sredinom poslijepodneva ćemo završiti s našim radom. Predlažem dakle sada da glasamo o kategoriji 1a. Jasno mi je da su riješeni problemi za kategoriju 3a tehničke prirode i sada e, čekamo zadnje prijedloge amandmana e, za treću kategoriju a u međuvremenu počnemo s kategorijom 1a. Imate ovdje sada listu za glasanje 1a. Ima li svatko svoju listu za glasanje? Dakle, kategorija 1a. Imamo prvo jedan podskup svega onoga što je iznad DB. Tko je za? Podskup iznad DB. Tko je protiv? Jedna osoba. Suzdržani usvojeno. Svi ostali amandmani iznad DB otpadaju. Drugi podskup ispod DB, tko je za, tko je protiv, nitko, suzdržani, dakle jednoglasno je usvojeno. A svi ovi amandmani ispod iste linije otpadaju sada. Treći podskup, nova nomenklatura, tko je za, tko je protiv, dvoje ljudi e, protiv, suzdržani, također se usvaja. Prelazimo sada na odvojeno glasanje, dakle o onih amandmana koji nisu uzeti u obzir ovim podskupom, a ovdje ćemo se baviti samo brojkama i samo preuzetim obvezama. Amandman 7501 GUE izvjestitelj je e, protiv, tko je za, protiv suzdržani, odbija se. 7531 GUE, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 7517 GUE, tko je za, protiv, suzdržani i taj se odbija. A sada mandat gospođe Vertman. Radili se o istim brojkama, prema tome pokriveno je ovim. Obuhvaćeno je ovim, dakle, 45.72 gospođe Vertman. Izvjestitelj je protiv. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Sada ćemo okrenuti stranicu. E, tu prelazimo na amandman 80.07. Tko je za? Dvoje. Tko je protiv? Puno ih ima. Suzdržani odbija se. Amandman 75.60 guje. Izvjestelj je protiv. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman zelenih i guje zajedno i e, ova dva druga koje su identični. Izvjestitelj je protiv, tko je za troje ljudi, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman zeleni 79.35. Izvjestitelj je protiv. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani također se odbija istom većinom. Sada amandman Martin o kojem treba glasati stoga šta je različit od prethodnog. Tko je za, troje ljudi, tko je protiv, suzdržani, odbija se istom većinom. Sljedeća e, linija, amandman GUE 4895, tko je za, dvoje, protiv, suzdržani, odbija se. I još jedan amandman guje s različitim brojkama. Tko je za? Dvoje, protiv, suzdržani, odbija se istom većinom. Sljedeći red amandman gospođe Vertman. Tko je za? Dvoje ljudi, suzdržani, odbija se. Sljedeći red. Amandman zeleni 79, 22. Tko je za? Troje ljudi. Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. Sljedeći red. Amandman Guje 75, 99. Tko je za? Dvoje. Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. Još jedan amandman GUE 76.00. Tko je za? Dvoje ljudi. Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Svi sljedeći amandmani o brojkama, dakle o svotama, su povučeni drugim riječima, nestaju i nećemo više o njima govoriti. Imamo nadalje amandmane koji se odnose isključivo na komentare. Dakle, nove linije i odvojene linije sa svim komentarima koji su usvojeni su. Dakle, ali ovdje sada imamo amandmane koji odgovaraju, koji se odnose isključivo na komentare. Amandman 49.14 o malim i srednjim poduzećama u poteškoćama. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Amandman Rubik, izvjestelje za, tko je za, protiv, dvoje, suzdržani, usvaja se. Amandman ITRE, tko za, tko je za, dvoje, tko je protiv, puno ljudi, suzdržani, odbija se. Amandman Alde 77 47. Izvjestitelj je za o višim stručnjacima. Tko je za, tko je protiv, jedna osoba protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman SND 76.09. Tko je za, tko je protiv, Odbija se. Amandman zelenih odbora za promet. Tko je za, tko je protiv, jedna osoba, suzdržani, usvaja se. Amandman Ferreira o malim i srednjim poduzećima u poteškoćama. Izvjestitelj je protiv. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Sada prelazimo na sljedeću stranicu. Imamo dva amandmana. Amandman ALDE 77-48 o višim stručnjacima. Izvjestelj je za, tko je za, tko je protiv. Suzdržani usvaja se. Na sljedećoj liniji imamo dva identična amandmana. Moramo glasati o dva amandmana zasebno. Oni su različiti, međutim nisu međusobno nekompatibilni. Prvi izvjestelj je za 77.49. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Sljedeći 77.08. Izvjestelj je za. Tko je za? Protiv? Uvijek ima jedan glas protiv. Suzdržani usvaja se. A sada sljedeća linija. Zajednički amandman odbora za ženska pitanja i socijalista i demokrata o pristupu koji se odnosi na spolove. Dakle, to je ako se usvoji nova nomenklatura koje smo usvojili. Prema tome moramo sada o tome glasati. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sljedeći amandman gospodina Kotinija otpada jer je već obuhvaćen prethodnim glasanjem. Zatim odbor za zapošljavanje ulaže amandman 65, 36, kojim se želi izbrisati dio teksta te linije. izvješće je protiv toga. Tko je za, tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Oprostite, odbija se. Pučani su za, to je simpatično, međutim samo pučani su za. Sljedeća linija je liniju gdje je uložen amandman o nadzoru i procjeni odbora pošljavanje Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada amandman 6254 odbora za ženska pitanja o pomirivanju života i rada. I ako ga se usvoji, pokreće se i amandman zeleni. Izvjestelj za, tko je za, tko je protiv. Dva velika kluba zastupnika su protiv. E, morat ćemo koristiti elektronsku provjeru, ali mislim da se odbija. Međutim, evo, moramo sada ponovno probuditi kompjuter. Sada u vrijeme sjeste. Evo, glasajte. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Imate li svi glasačku karticu? Jeste li Alda, jeste li vi za ili protiv? Vi ste za. 6 plus Alda je 7, međutim 26 glasova protiv. Imate karticu, gospođo, dobro, onda se to odbija. Budući da je amandman odbijen, moramo glasati o amandmanu zelenih 78 Tko je za e, zeleni, liberali, socijalisti i pučani? Tko je protiv gospodine Harcon, gospođa De Martini? Dakle, e, usvaja se amandman zeleni. Sljedeća linija ima više e, amandmana SND 72 35. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvajaju se. Alde 7709 Better Job Placement. E, je za. Tko je za, tko je protiv? Moramo provjeriti. Budući da imamo neobičajeno podijeljenost. Imamo 37 kartica, a samo je 34 kolega glasalo. 38, dakle svi su glasali i glasanje je zatvoreno. 19 za, 18 protiv, 0 suzdržanih. E, dakle, taj se amandman usvaja. Sljedeća linija GUE 75-30. Izvjestitelj je protiv, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Socijalisti i GUE su u manjem broju od drugih. Imamo sada tri simpatična amandmana, čak četiri zelenih. Možemo li glasati skupno o četiri amandmana zelenih koji su simpatični, ali se ne sviđaju izvjestitelj. Tko je za četiri osobe, tko je protiv? Puno ljudi suzdržani. Ti se amandmani odbijaju. Nakon toga slijedi amandman zelenih zajednica odborom za promet. Tu je čistelj za tko je za je protiv, jedna osoba, suzdržani, usvaja se. Amandman odbora za ženska pitanja o ulogama žena u znanosti. Tko je za, protiv, jedna osoba, suzdržani usvaja se. Sljedeća linija na istu temu, ali s drugim komentarima zelenih i odbora za žene. Međutim, izvješće se ovog puta ne slaže. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Sljedeća linija Amandman IT 59.10. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman odbora za proračun. Utjecaj na um, okoliš. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman ALDE o e, visokim stručnjacima. Tko tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Slijedi amandman odbora za proračun 45.14. Izvijestelj je za. Tko je za? aha kažu mi dakle, da je izvjestitelj za. Čini se da je izvjestitelj promijenio mišljenje o Amandmanu odbora za proračun 45.14 je se za tko je za. Mislim da je većina za, ali radije bih da provjerimo. 45.14 je amandman kojem glasamo. 39 osoba ima glasačku karticu, 37 ljudi je glasalo, nitko drugi. 20 za, 17 protiv, 0 suzdržanih usvaja se. A sljedeći amandman iz u tom slučaju otpada. Alde 77-62 izvjestitelj je za i dalje se radi o višim savjetnicima. Tko je za? Jedna osoba protiv usvaja se pisat ćemo čitavi roman o visokim stručnjacima, višim stručnjacima. A sada sljedeća linija, Madman Itre, um, je za, koje je za, protiv, jedna osoba, suzdržani, usvaja se. Sljedeća linija ITRE 5913 je za. Tko je za? Protiv. Jedna osoba suzdržani usvaja se. Sljedeći e, red ITRE 59.07. E, za, tko je za, tko je protiv, jedna osoba suzdržani usvaja se. Sljedeća linija izvjestitelj e, Belder u istraživanju tko je za, dvije osobe su za, tko je protiv, suzdržani usvaja se. Ne, oprostite, ja se, evo ja sam se uspavao. Sljedeća linija, konačno idemo na jednu zaista bitnu temu. Viši stručnjaci, to je ALDE 57, 53, eh, tko je za protiv suđani usvaja se. Sljedeća linija, opet viši stručnjaci, senior expert, ALDE 77, 54, izvjestitelj za, tko je za, tko je protiv, jedna osoba protiv, suzdržani usvaja se sljedeća linija Buđ i Guje. o onima koji rano napuštaju školovanje. Izvjestitelj za tko je za, jedan koji je protiv, suzdržani odbija se. I još jedan amandman Guje. izvjestitelj je protiv, e, jedan e, za, protiv, suzdržani, dakle Odbija se. Na vrhu šeste stranice amandman odbora za kulturu i e, pučana o obrazovanju i obuci. izvjetelje za, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ovim se obuhvaća jedan drugi amandman pučana i jedan drugi amandman odbora za kulturu. Međutim, ne pokriva se i amandman Gressler o vrlo značajnoj temi viših e, stručnjaka. Tko je za, tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Slijedi amandman Torvalds o manjinskim jezicima. Tko je za? Manjinskim jezicima jezicima u opasnosti. Tko je za, tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman e, Kult EPP otpada. Linije 0102. Otpada je zato što smo i već bio obuhvaćen prehodnom linijom. Prilazimo sada na red 15.02.10. Amandman odbora za kulturu. E, postoji usmeni amandman među primjedbama. E, vi ste s njim upoznati tko je za. Tko je protiv? Troje. Suzdržani usvaja se. Amandman koji slijedi otpada. Prelazimo sada na sljedeću liniju e, koja govori o energetskoj učinkovitosti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Većina je za što znači da svi preostali amandmani te linije otpadaju, uključujući amandmane zelenih i itre. Prelazimo sada na rezerve. E, da li vi želite, An, predstaviti te uložene amandmane na temu rezervi? E, da, Prvi od tih amandmana odnosi se na informacije o monetarnoj uniji. Odbor za ekonomska i monetarna pitanja je zapravo sve napravio tako da e, komisija više ne može staviti u rezervu, što je šteta ja mislim da u rezervu stavimo ovdje dva. A e, moramo ipak dodati uvjet da moraju izvještavati o učinkovitosti tog programa moraju izvijestiti odbor za kulturu. Na taj način će odbor za kulturu imati potrebne informacije do kraja godine. Mislim da e, su oni zapravo e, bili prilično e, strogi što se tiče cijele svote, drugo bi trebalo ići bez problema, prema tome ovo preporučujem odboru. Druga rezerva, linija 12301 to su norme pri financijskom izvještavanju i auditima. E, dakle, to se čini u redu. E, kada budemo imali pravne temelje, onda će se e, ta prepreka ukloniti. A posljednja je završavanje prethodnih aktivnosti iz područja financijskih usluga. Ovdje se ne slažem s tom rezervom jer se radi o konačnoj liniji s plaćanjima, pa mislim da tu ne bismo imali, trebali imati nikakvu rezervu. Prvo, mala rezerva, drugo, zadržati rezervu, a treće, da e, mi uklonimo rezervu, dakle bez rezerve. Hvala, An. Ako sam dobro shvatio, o ovom, e, za drugi amandman vi ste za usmeni amandman broj 2. A i za treći isto tako? Ne, tu uzimate negativno mišljenje. Dakle, o prvoj, e, za prvu rezervu vi se zalažete za nju, ali u iznosu od 2 milijuna. A za drugu vi se držite usmenog amandmana, a treću rezervu ne želite. Dobro prva rezerva, linija 0, 20101, e, amandman zelenih i izvjestiteljica se slaže, ali ograničava svotu na 2 milijuna. Tko je za, tko je protiv? Nitko, sutržani usvaja se. Druga rezerva, izvjestiteljica je za, s usmenim amandmanom broj 2. Tko je za, tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Treća predložena rezerva izvjestili protiv. 1, 2, 3, 4. Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. A sada... smo dakle glasali o amandmanima iz kategorije 1a. A na vašoj listi glasanje imate liste amandmana koji otpadaju zbog toga što smo skupno glasali. Što znači da sada možemo preći na kategoriju broj 3. Podijelili smo vam revidiranu tabelu uslijed kompromisa naše izvjestiteljice koja je mm, pronašla milijun e, eura koji se može podijeliti na različite, u dobrotvorne svrhe klubova zastupnika. Imate li svi liste za glasanje? E, naslov broj 3, heading sada kompromis o prvom pod e, skupu iznad DB, tko je za, tko je protiv, dvoje ljudi, suzdržani, usvaja se. Ne, dva suzdržana Me, iz redova zelenih. Usvaja se, što znači da svi ostali amandmani iznad DB otpadaju. Sada zasebno e, glasanje kao i e, malo prije radi se o preuzetim obvezama i opet odnosi se isključivo na brojke. Sada amandman Belder ispod debet. Izvjestitelj je protiv. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. E, zeleni povlače amandman na tu liniju. Amandman GUE. Izvjestitelj je protiv. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani Odbija se. Amandman Vertman. Izvjestelj je protiv. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Žalik e, predlaže da osim amandmanima Monike Vertman e, glasamo skupno. Jel se slažete, Monika? Četiri amandmana, jedan za drugim. Tko je za? Troje ljudi. Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Prelazimo sada na amandman EFT. E, gospođa Andreja i drugih. E, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Sljedeća linija, amandman GUE, izvjestelj je protiv. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Još jedan amandman GUE. Možemo li ih osima glasati zajedno oni koji su na dnu stranice? Alda, pristajete li na to da se o vama skupno glasa? Tko je za? Amandmani dakle, do mm, kraja stranice. Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Ali amandman Ehrenhauser, e, o njemu se mora e, glasiti za, jer ima različite brojke u sebi. Tko je za? Dvoje, suzdržani, protiv suzdržani, odbija se. Amandman GUE, 76.93. Tko je za? Protiv? Vi ste za, dobro. Suzdržani? Odbija se. prelazimo sada na amandman o primjedbama i rezervama. GUE, bolji pristup financiranju malih i srednjih poduzeća. Iznad je za tko je za, troje ljudi, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman zeleni je povučen. A sada amandman Odbor za kulturu promjeni naslova. Tko je za? <clears throat> Usvaja se. E, još jedan amandman kult da se promijeni e, naslov, odnosno glava. Usvaja se sljedeća linija amandman AFKO za zalaganje, za promicanje e, izbora e, za Europski parlament i osigurati da svi sadašnji zastupnici budu ponovno izabrani. Imamo tri amandmana, možemo o njima glasati skupno. Da, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. E, predsjedniku odbora Kaziniju će se to svidjeti. Amandman Alde, 77.44, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 76. 7630 o transparentnosti. Tko je za? Protiv? Sedam. Za. Tko je protiv? Više od sedam ljudi. Suzdržani. Odbija se. Nema transparentnosti. 4871 sljedeća linija. Opasnost za ekosustave. Tko je za? Troje ljudi. Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. Moramo glasati o 49.34. Borba protiv pesticida. Tko je za? Troje ljudi. Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. Amandman odbora za ženska pitanja kako bi se E, perspektiva e, spolova uključila tko je za, tko je protiv, suzdržani. Većina ljudi je za, čini mi se, ali moramo provjeriti. Glasujte. 40 nas je. Vrlo dobro. Glasovanje je završeno. 20 glasa za, 19 protiv, nijedan glas uzdržan. Eto Astrid. Alors, GUE 76-30... GUE 76-37, nefinanciranje za ovu aktivnost u vrijeme krize. Izvjestiteljica je protiv. Tko je za? Alda, tko je protiv? Hvala. Suzdržani? Odbija se. 4406 Gajera. Izvjestiteljica je za. Tko je za? Tko je protiv? Radije bih provjerio. Jer imam utisak da nas je malo više protiv nego za, ali provjerit ćemo u redu. Glasujte. Još dva glasa nedostaju. U redu, zostavit ćemo se ovdje. 18 za 20 protiv. Bilo je vrlo blizu. Dakle, amandman Gajera se odbija. Nastavljamo dalje. Odbor za prava žena, bolj opis e, žena. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 6255 o nasilju protiv žene i djece. Tko je za? Tko je protiv? Elektronička provjera. C'est le 62-56. Dakle, radi se o amandmanu 6255. Glasujte, glasujte, nedostaju nam još glasača o ovom protiv nasilja. U redu glasovanje je završeno. 10 za, 25 protiv. Odbija se. Onda imamo o istoj temi 78 e, 72. amandman. Tko je za? Tko protiv? Suzdržani? Usvaja se jednoglasno. Sljedeća proračunska linija. E, amandman odbora za ženska pitanja. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Tko je protiv? Većina iz glavnih klubova zastupnika odbija se. Imamo amandman zelenih o proračunu podiđenim rodovima. Tko je za? Provjerit ćemo jer mislim da će opet biti vrlo blizu. Glasujte. O 7873. Glasovanje je završeno. 20 glasa za, 17 protiv, 1 glas uzdržan. Usvaja se. Zatim sljedeća proračunska linija, odbor za pitanja i zeleni koji su uložili amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. I zadnji amandman, ista stvar, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Dobro. Završili smo sa naslovom broj 3. Možemo prijeći na naslov broj 4. Donc vous avez la liste de vote et vous avez le tableau. Imate dakle popis za glasovanje i imate također i tablicu koju smo podijelili, a koja ponavlja popis amandmana u obliku podskupova za svaku kategoriju, e, za svaki naslov. Možemo okrenuti. Započet ćemo s amandmanom gospođe Vertman. Radi se o rezervama. Izvjestiteljica je protiv. Tko je za? Monika Vertman. Gospođo Vetman, to je vaš amandman. Glasujemo o njemu. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Sljedeća proračunska linija, amandman ALDE sa usmenim amandmanom. Izvjestiteljica je za. ALDA o amandmanu iz kluba zastupnika ALDE. Hvala. Htjela bih izneti jednu primjedbu. Znam da se radi o glasovanju, ali radi se o usmenom amandmanu i stoga želim reći da se ovaj usmeni amandman odnosi na pomoći za agenciju Ujedinih naroda za izbjeglice u Palestini. Prošle godine je Europski parlament odredio iznos od 300 tisuća eura za tu agenciju i mislim da je u potpunosti apsurdno da sada pokušavamo 50.000 tisuća eura staviti u rezervu i zatim reći da Europska komisija mora još izvršiti i promjeru, dakle provjeru palestinskih tijela a tu se ne radi o palestinskim tijelima, radi se o Agenciji Ujedinjenih naroda, ne radi se o palestinskoj vlasti. I stoga želim još jednom izvestirati na tome da ostanu ovih 300.000 tisuća eura, a da ne stavimo jedan dio u rezervu. Da, hvala Alda. Gospodin Hartong se javio za riječ. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Vrlo mi je drago kada određeni iznos se stavljamo u rezervu zato što revizorski sud i drugi uvijek iznova e, izdaju izvješće i pokazuju da novac koji Europska unija stavlja na raspolaganje se ne iskorištava na pravilan način. Hvala. oprostite, Anne. Izvoli. Moram naglasiti činjenicu da je ova proračunska linija kako za tu agenciju Ujedinjenih naroda, tako i za palestinske vlasti. I mislim da nitko nema nikakve, nikakvih problema sa tom agencijom i s tim programom. Ono gdje se razgovaralo o problemima jest dio koji se odnosi na palestinske vlasti i stoga je nova verzija uvjeta za ukidanje rezerve sastavljena vrlo pažljivo, formulacija je vrlo oprezna gdje stoji da smo zamolili komisiju da izvještava o tome kako se stvari razvijaju u vezi s palestinskim vlastima. Da, radi se o istoj proračunskoj liniji tako da oni mogu izvijestiti odbor za vanjske poslove, a oni mogu izvijestiti pak nas i onda u tom slučaju se može ukloniti rezerva. To je dakle ideja iza ovog poteza, jer je mnogo zastupnika imalo dojam da kada se sluša o korupciji, o kriticizmu, u javnosti da onda moramo biti oprezni ako stavljamo na raspolaganje više novca. Zbog toga imamo tu pričuvu, a komisija će zatim nas izvijestiti o stvarnom stanju i nakon toga možemo ukloniti pričuvu. Hvala, An. Kao prvo želim se ispričati e, gospođi Vetman, koju sam nazvala Monikom, a ne Angelikom, naravno. Dakle, e, jasno je da u Njemačkom postoji više osobnih imena. Oprosti, Angelika. Što se tiče naše teme, naravno, vjerojatno nisu svi zastupnici pratili ovo vrlo osjetljivo i bitno pitanje. Saznali smo da postoji istraga koju revizorski sud trenutno provodi o načinu na koji se upravlja sa sredstvima za pomoć koju, koja su namijenjena palestinskim službama od strane Europske unije. Sjećate se da smo prije dvije godine bili tamo na terenu, odaslali smo jednu zajedničku delegaciju i to zajedničku delegaciju odbora za vanjske poslove, odbora za razvoj i odbora za proračune. Susreli smo se sa predsjednicima palestinske vlasti, sa predsjednicima izraelske vlade i isto tako smo posjetili pojas gaze. U tom trenutku smo ustvrdili da se općenito sredstva dobro koriste. Nakon toga je uslijedio, uslijedilo niz događaja u tom kraju, promijenilo, promijenio se premijer i vlada u Palestini, došlo je do bitnih promjena u pojasu Gaze nakon Egipatske revolucije i tako dalje. Revizorski sud sada ima neslužbene informacije koje cirkuliraju i koje kažu da je došlo do prvih otkrića, prvih rezultata koji, nisu jako ohrabrujući. No, mi nismo sigurni jer nećemo prije kraja godine dobiti konačne rezultate te istrage revizorskog suda. Dakle, nećemo ih dobiti prije kraja glasova, glasovanja. I sada nakon rasprave s koordinatorima smo izradili ovo rješenje koje je iznijela izvjestiteljica i ono je vrlo oprezno. Dakle, jasno je da sva pomoć koja je namijenjena izbjeglicima koji e, su u programu Agencije Ujedinih naroda za te izbjeglice, onda tu naravno nema sumnje da se to sve odvija u pravilnim uvjetima, a istraga se pak odnosi na palestinske službe i stoga je naravno dobro da jedan dio stavimo u pričuvi prije nego što vidimo završne zaključce. Zaključke i naravno ne možemo dati nikakve e, preporuke revizorskom sudu, ali možemo utjecati na formulaciju usmenog amandmana gdje dakle kažemo da ćemo nakon izvješća koje će nam podnijeti Europska komisija, to je izvješće koje će biti svima dobro poznato, da ćemo nakon toga osloboditi sredstva iz pričuve. Dakle, gospodin Hartong i e, gospođa Erder su se javili za riječ. Gospodin Hartong. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Ja s velikim zanimanjem pratim ovu raspravu vrlo sam zabrinut zbog toga što uopće još ustupamo sredstva palestincima i od odbora bih htio dobiti jamstvo da ćemo biti sigurni da se neće novac EU koristiti uh, u svrhu uh, financiranja terorizma, da neće završiti u njihovim rukama. A nemam nikakvih jamstva i stoga sam vrlo zabrinut. Ja vas u potpunosti svačam. Gospođa Ferreira. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. S pravom ste rekli da je to jedna od onih proračunskih linija kojih smo raspravljali. To je bila vrlo upitna proračunska linija i unutar naših e, rasprava. No, tu priču smo odredili zbog primjetbe jedne osobe koja je čula da Revizorski sud upravo sastavlja izvješće, zapravo ne znamo uopće o čemu se radi u tom izvješću, nemamo niti nacrt. Europska komisija nije imala pristup tim informacijama, nije čak mogla ni e, reagirati pred ovim navodnim informacijama, pred ovim navodnim e, sumnjama koje ima revizorski sud i koji će se tek saznati sljedeću godinu. Dakle, ako stavimo 50.000 eura u pričuvu, e, što u vezi s nečega što se tiče izbjeglica, dakle agencije Ujedinih naroda za izbjeglice, samo zato što postoji neki navodni problem oko kojeg još nemamo dostatne informacije, onda mi to smatramo vrlo neodgovornim i smatramo da to nije razlog da se ta sredstva stave u pričuvu. No u trenutku kada se objavi izvješće, onda naravno moramo djelovati već prema tome što će stajati u izvješću. Onda moramo djelovati, no već sada, već sada reagirati na nešto a ne znati što se zapravo dogodilo, a pritom se radi o pomoći za izbjeglice i o jednoj agenciji Ujedinih naroda, onda mislim da je to vrlo rizičan potez i smatram da bismo tek morali još malo razmotriti ovo pitanje i ne već pokušavati naći rješenje za jedan problem oko kojeg uopće ne znamo zapravo postoji li ili ne. U redu, to je političko glasovanje. To je potpuno jasno političko glasovanje. Dobro, mislim da smo sada čuli sve elemente koje moramo zadržati na umu i uzevši to u obzir. Radi se o amandmanu ALDE 7724. Predložena je rezerva u iznosu od 50.000 eura na ukupno E, sa dodatnih 250 tisuća eura i sa komentarom koji je iznijela izvjestiteljica. Tko je za? Tko je protiv? Elektronička provjera. Elektroničko glasovanje. On vote, José Manuel. On vote. Tu as voté? Oui. Jesi li glasovao? Nisam te vidio odavde. U redu, glasovanje je završeno. 24 za, 14 protiv, jedan glas uzdržan. Da, dakle, glasovanje o rezervi o pričuvi. Dobro, usvaja se. Prelazimo sada na sljedeću proračunsku liniju. 4648 je amandman od Angelike. Imamo dva. Možemo glasovati skupno o njima. se protiv. Tko je za? 1, 2. Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Zatim imamo još jedan kompromis sa podskupom. Prvi podskup koji je iznad, iznad nacrta proračuna, kao što smo to napravili za prethodni naslov sve detalje ćete naći u tablicama koje smo vam podijelili. Tko je za? Tko je protiv? Dvoje suzdržani, jedan glas suzdržan, Alda je suzdržana. Drugi podblok ispod nasta proračuna. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Treći podskup Nova nomenklatura. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim sada također moramo glasovati zasedno. Okrenut ćemo na sljedeću stranu. Imamo niz amandmana koje je uložio klub zastupnika GUE. Možemo li skupno glasovati o svima njima? Da. Da, u redu. Dakle, amandmani od strane broj 2 do Ferere. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, odbijaju se. Dakle, 4640 Angelike Vertman, izvjestiteljice protiv, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Još jedan amandman uložen od strane GUE, 8208, izvjestiteljice protiv, tko je za? Dvoje, tko je protiv? Suzdržani, odbija se. Amandman ALDE 7721, izvjestiteljice protiv, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Još jedan amandman Angelike Vertman, izvjestiteljice protiv. Tko je za? Dvoje. Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Prelazimo na primjedbe. Amandman u kluba zastupnika GUE što se tiče nezavisnih tijela za reviziju. Izvjestiteljice za. Tko je za? Tko je protiv? socijalisti i izvjestiteljica. Gospođo izvjestiteljice, vi ste protiv? Vi ste za. U redu. Socijalisti su protiv ovog amandmana, ali oni su jedini, suzdržani. Dakle, većina je za. Amandman AFET 5124. Izvjestiteljica je za. za. Protiv. Troje. Suzdržani. Usvaja se. Zatim imamo amandman e, Inge Gresle. Izvestili se za. Za. Protiv. Troje. Suzdržani. Usvaja se. Amandman odbora za vanjske poslove sa glasovanjem u više dijelova kojoj traži socijalisti i demokrati. Prvi dio uključujući Europski institut za studije o sigurnosti. Izvestiteljica je za. Tko je za? Protiv. Dakle, o istom dijelu se radi. Socijalisti su protiv prvog dijela. Suzdržani. U redu. Usvaja se. Drugi dio ostatak. Tko je za? Protiv. Dvoje. Suzdržani. Tri. Ispričavam se. Dakle, oba dijela su usvaj, se usvajaju s različitim većinama, ali ipak se usvajaju. Zatim imamo GUE 8204, nefinanciranje za aktivnosti koje imaju vojni karakter. Izvjestiteljica je protiv. Tko je za? Četvero. Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman Gresle i u test fondovi. Izvjestiteljica za, za protiv, troje, suzdržani, usvaja se. Pokušajte dizati ruku. Sljedeća proračunska linija 4835 odbor za proračun i GUE protiv tko je za dvoje protiv suzdržani odbija se Zatim imamo još jedan amandman e, odbora za vanjske poslove. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman odbora DEVE o novinarima, mladim ljudima i ženama. Neobična kategorija. Je li to zbroj. Uglavnom ista kategorija. Tko je za izvjestiteljice za? Dominik Rike nije za. Tko je protiv? Suzdržani. Mislim da je većina za, no provjerit ćemo elektroničkim glasovanjem jer su zeleni suzdržani, tako da je malo složeno. Glasujte. Glasujte za novinare, mlade i žene. Eto, ali ako netko voli novodnare, ali ne voli mlade ljude, onda je to vrlo složeno. Onda se možete suzdržati. Jesu li svi glasovali? Točno, ali odbijeno je. Odbija se 17 za 19 protiv, dva glasa suzdržana, dakle nema novinara mladih i žena. To je jednostavno mnogo jednostavnije. Sljedeća proračunska linija, odbor za razvoj, izvjestiteljice za tko za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sljedeća proračunska linija, zeleni deve, izvjestiteljice za, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sljedeća proračunska linija, 5508, on je već pokriven prethodnim amandmanima i stoga stoga su mi sada rekli da što se tiče kraja ove stranice imamo određene primjedbe koje se moraju prenijeti eh, prema novoj nomenklaturi u odgovarajuće linije. Dakle, prvi, prva primjedba Gariga, on je povukao svoj amandman, ali to nije učinio odbor za vanjske poslove, tako da što se tiče europske mreže za eh, iskusnije usluge. Je izvjestiteljica protiv. Tko je za? Tko protiv? Suzdržani? Odbija se. Postoji još jedan amandman koji je vrlo simpatičan, gdje se Ferber o uslugama, izvjestiteljice za, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. I zatim imamo amandman našeg odbora o trust fundovima, izvjestiteljice za, tko je za, protiv, dvoje protiv, suzdržani, usvaja se. Možemo krenuti na stranicu broj 4. Odmah gore imamo FEM i zelene. Amandman. Izvjestiteljica je za. Tko je za? Protiv. Troje. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 9 je već pokriven. Amandman odbora za vanjske poslove Garige. Slična situacija kao i prije. On eh, je ga je povukao, ali AFET je još uvijek za. Izvjestiteljica je protiv, tko je za? Nitko. Protiv, suzdržani, odbija se. O uslugama mislim da će biti ista većina, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman odbora za razvoj je već pokriven. Amandman 4155 Garige je povučen. Možemo glasovati skupno o Amandmanu ALDE i odbor za proračune. Da, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 95574 je pokriven. Gariga 4156 amandman je povučen. Glasovat ćemo skupno o ALDE i odbor za proračune, opet e, za trust i za usluge. Tko je za? protiv? Suzdržani usvaja se. Jedan e, amandman deve koji je pokriven, zatim opet e, Gariga, dakle to je zapravo sve kao da smo glasovali o njima jednako. Dakle, reći ćemo da Gariga Gresle, da je to sve zapravo pokriveno. Sve dakle, dakle predlažem vam da idemo na na 5588, to je druga tema, to, to možemo glasovati. Tko je za? Tko je protiv? Dvoje, suzdržani, usvaja se. Zatim sljedeći ovaj amandman Galiga je povučen. Opet imamo trasfandove i usluge, tu ću pretpostaviti da imamo istu većinu kao i prije. Zatim imamo jedan amandman zastupnika Luzinga sa glasovanju više dijelova. Prvi dio imamo jedan dodatni tekst, Izvjestiteljica je protiv. Tko je za? Tko je protiv? Većina je protiv. Suzdržani? Odbija se. Drugi dio. Slobodan pristup vodi. Brisanje. Izvjestiteljica je za. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Dakle, nema pristupa vodi. DV5539. Izvjestiteljica je za. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Gariga, isto povučen, zatim opet e, Senior Services i Trust Fund, zaključujemo da su oni usvojeni. DV5531, promjena naslova linije, tko je za, tko je protiv, suzdržani usvaja se. Opet za trust fundove, tko je za? Gresle, tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Gariga, povučen. Opet ove usluge, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Zatim konferencija o izgrađivanju mira. 558, tko je za? Protiv? Provjerit ćemo to. Vot elektronik. Elektronička provjera amandmana odbora za razvoj 558. Glasujemo, glasujemo, glasujemo. Glasovanje je završeno. 20 za, 19 protiv, nijedan glas suzdržan, usvaja se. Zatim imamo odbor za vanjske poslove 5154. Izvjestiteljica je za, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Sljedeća proračunska linija, isti amandman, tko je za? Ista većina također, prepostavljam. Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se neću više glasovati o ovim uslugama. Ako netko promijeni mišljenje o tome i o trust fondovima, onda me možete o tome obavijestiti ili neće ću predstaviti da se svi slažemo. Gariga je povučen i slažemo se da ćemo, svi, povući sve Garige. Odbor za vanjske poslove, adekvatna odobrena sredstva, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman Torvalca, Baltičko more, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Još jedan Baltičko, Baltičko more tko je kompatibilno, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Imamo još dva amandmana o Baltičkom moru, možemo li o tome glasovati skupno? Dakle, odbor za vanjske poslove i Torvalds, da, tko je za, tko je protiv? Jedan suzdržani i jedan glas suzdržan. Dakle, imamo zatim onda dva gresle o trust fondovima. Možemo li skupno glasovati? Skupno glasovanje? Za, protiv, suzdržani? U redu. To su bili trust fondovi. Zatim imamo odbor za razvoj. Amandman e, o MDG-u. Što je to? Ciljevi za razvoj, milenijski ciljevi za razvoj. Milenijski ciljevi za razvoj, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Belder, antisemitizam, tko je za, tko je protiv, suzdržani, radije bih provjerio. Ovaj amandman, dakle Belder, 4113. Glasovanje je završeno. Jesu li svi glasovani? glasovali? Glasovanje je završeno. 19 za, 20 protiv, 1 glas suzdržan. Bilo je vrlo blizu, dakle odbija se. Zatim imamo Europska pučka stranka 7403 sa odborom za vanjske poslove. Tko je za? Izvjestiteljica je za. Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. I amandman od kluba zastupnika FD. Promjena naslova linije. Izvjestiteljica je protiv. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo zato što nije mnogo osoba diglo ruku, pa bih radije provjerio. Molim vas da elektronički glasujemo o zadnjem, dakle 80-93. Zatvaram glasovanje. Neobično. 2 za i 36 protiv. Očito je da se odbija. Četvrta kategorija. La liste de tous les To smo završili. Imate popis svih amandmana koji se više ne razmatraju. I sada želim pitati tajništvo imamo li još nešto za glasovanje. Odgovor je da prema tome molim vas da još ostanete u dvorani. Alors, dernier, il y a une demi-douzaine de votes. Imamo još 12 eh, dvanaestak eh, stavki za glasovanje izvan MFF-a osim instrumenta za fleksibilnost, a to ostavljamo za sutra jer je vezano uz plaćanja. To je posljednji list u velikom velikom e, spisu stranica 234 euh, na posljednjoj stranici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 Voilà, tout, tout le monde a les, a les bons tableaux. Imate li pred sobom tablice koje nam trebaju? Bon, j'espère que vous avez les mêmes que le mien. Nadam se da imate isto što i ja. Sur les lignes outside. Što se tiče linija koje su izvan MFF-a, glasovat ćemo o svemu, preuzete obveze, sredstva za plaćanje i komentari. Sur l'IGF. Dakle, što se tiče EGF-a, amandman Peter Van Deon. Le rapporteur, je pas que veut le rapporteur. Ne znam što točno traži izvjestiteljica. Mislim da je ona protiv. Tko je za? Jedan. Protiv. Skoro svi ostali. Imali suzdržanih. Dakle, odbija se. 590 SND, izvjestiteljica protiv tko je za? Socijalisti i Alda, tko je protiv? Ostali suzdržani. Odbija se. 382. gospodin Rike, izvolite. Vezano uz ovaj amandman, tu ima brojki a ima i komentara pa želimo odvojeno glasovanje, dakle posebno za brojke, posebno za, za komentare, ako je moguće. U redu. Znači govorimo o amandmanu 382. Vi tražite odvojeno glasovanje. Dobro, najprije ćemo glasovati o iznosu. It's the same. It's the... Ada, have you, have you seen the remarks? Jeste li vi vidjeli komentare? Ne. Ali imate povjerenja u koordinatore, dobro? Ok, on peut travailler là. Voilà, merci. Alors, euh... Dobro, možemo nastaviti. Iznos 382, dakle 20 milijuna. The payments? u plaćanjima i 70 milijuna u plaćanjima. 1 payments, ok. Dakle, 20 milijuna u sredstvima za plaćanje. Tko je za? Protiv? Da li sada glasujemo o sredstvima za plaćanje? To je sve izvan MFF-a. Glasujemo za sve, dakle i obveze i plaćanja i komentari. Ja imam jedan problem, a to je pitanje rezerve za izvanredne situacije. To znači više novca za humanitarnu pomoć kada je riječ o sredstvima za plaćanje. To me pomalo brine. Da, imamo dakle to je rezerva za izvanredne, eh, izvanredne situacije. Dobro, ne, sada ćemo glasovati samo o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji i 382. Dakle, glasujemo o iznosu. Izvjestiteljica je protiv. Već smo glasovali o iznosu. Nismo prebrojali. Dobro, krećemo iz početka. 382 iznos. Izvjestiteljica je protiv tog iznosa. Tko je za? Tko je protiv? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suzdržani. Usvaja se. E sada prelazimo na komentare. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Dakle, brojke smo usvojili, a komentare smo odbili. Sada idemo 44.85. Gospodin Kotinji, iznos je već prošao. Usvojili smo ga. To je isto. Dakle, sada glasujemo samo o komentarima. Komentari su isti. A onda, ne moramo glasovati o ovom amandmanu Kotinji. Dobro, to smo zaključili. Da li sad treba glasovati o ALDE? 780. To su komentari. Dobro. Izvjestiteljica je za. Tko je za? Tko je protiv? 1, 2, 1, 2. Klub zastupnika socijalista. Dobro, provjerit ćemo. Meni se čini da se usvaja, ali provjerit ćemo. Molim sve da glasuju, glasujte. Voilà. Eto. 27 za, 12 protiv, nema suzdržanih, usvaja se. Alvaro, 43.308. To smo već obuhvatili. Dakle, to su komentari koji se preklapaju s onima koje smo već izglasali. Da, to smo, to smo riješili. Dobro. Nećemo glasovati za Emergency Aid Reserve, dakle pomoć u nuždi, ali možemo glasovati o rezervi za Europski fond za prilagodbu globalizacije. To je posljednja proračunska linija. To je amandman, to je linija 387. Izvjestiteljica je protiv. Tko je za? Jedan. Protiv? Gotovo svi ostali suzdržani. Odbija se. U redu, uvaženi kolege. Evo, mislim da smo dobro odradili posao. Sutra ujutro nam preostaje da glasujemo o sredstvima za plaćanje, o fleksibilnosti i humanitarnoj pomoći i resursima. Glasovat ćemo brzo, to će, dakle, neće dugo trajati. Ja bih volio da završimo što prije. Nažalost, ne možemo završiti danas, ali sutra ujutro ćemo završiti. Nadam se. Ovime zaključujem današnji sastanak. Zamolit ću koordinatore prije nego napuste dvoranu da se konzultiraju i da mi kažu žele li ostati u dvorani i da li žele sastanak koordinatora imajući u vidu da su prevoditelji još ovdje, dakle želite li odmah nakon sastanka održati svoj sastanak ili biste radije da se sastanemo sutra u 8 ili 8.30 prije glasovanja ili pak mislite da nema potrebe za sastankom. E, molim prevoditelje da ostanu još 3 minute pa ću vam potvrditi e, da li vas još trebamo ili ne. Hvala.